pjeskobne također i nije se činilo da ćemo pronaći dobar rezultat koji će zadovoljiti sve, ali eto, mislim da je konačni rezultat vrlo dobar. Svi smo radili ka jednom zajedničkom cilju, to je zaštita, učinkovita zaštita potrošača, dok smo istodobno pokušali ukloniti prepreke jedinstvenom digitalnom tržištu. <clears throat> Po prvi puta, europski potrošači i poslovi moći će se osloniti na većim dijelom ravnotežna pravila upravo usmjerena, oblikovana za pružanje digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Nadalje, trenutna pravila prodaje su modernizirana uz konkretnu regulativu koja se bavi pametnom robom, a to će pokriti sve veće tržište e, sa širokim raspadom proizvoda od smartfonova, laptopova do umreženih igračaka i umreženih domova. No, pravila pobrinut će se da potrošači budu na odgovarajući način zaštićeni i samopouzdaniji tijekom kupovine pametne robe diljem Europske unije. To uključuje i updateanje i ažuriranje digitalnih elemenata koji su nužni za zadovoljavajuće korištenje pojedinih proizvoda. Za poslovnu zajednicu ovo su dva prijedloga važan korak naprijed što se pravne sigurnosti tiče. Digitalni sadržaj postiže veliku razinu usklađenosti i sprječava pravnu fragmentaciju, dok prodaja robe također omogućava harmonizirane kriterije usklađenosti i pravne lijekove za potrošače diljem Europske unije. To će smanjiti troškove potrebe prilagođavanja različitim nacionalnim zakonima, europskim i poslovima i potrošačima, obećali smo moderan, dosljedan e, komplet pravila ugovornih obveza za svakodnevne transakcije i vi ćete im to upravo isporučiti. Vidimo ovdje velik broj lijepih mladih ljudi u publici. E, Sigurno sam da su većine od njih, da većina njih obavlja svoj shopping online. I imam dakle zbog toga dobru poruku za dobru vijest za potrošače koji su tu s nama. A to je da ne bi trebali doživjeti nikakva neugodna iznenađenja tijekom online kupovine iz jedne u drugu države, državu članicu jer sada će tu regulativa biti vrlo usklađena što se tiče potrošačkog ugovornog prava na jedinstvenom digitalnom tržištu. Dakle, uživajte u svojoj kupovini, don't worry, be happy i nad... očekujemo da će ova nova regulativa ići svima na korist. Hvala. Hvala lijepo. U ime odbora Juri dajem riječ zastupnici Hautali jedna minuta. Hvala vam, zahvalila bih i kolegama Fosu, Gebhardt i Arimon na obavljenom poslu s ove dvije direktive. Možda se sjećate, e, odbor za pravna pitanja Juri nije uspio odlučiti se između maksimalne i minimalne harmonizacije i zbog čega smo jednostavno se isključili iz tog posla. No, ipak se radi ovdje o harmonizaciji, o usklađivanju, jer Europska unija mora uskladiti svoje zakonodavstvo koje se bavi zaštitom potrošača. Istodobno Europska unija je uvela cijela jedan novu, novu razinu zaštite, a to je za digitalni sadržaj bile uspješno na više načina. Ove dvije direktive stvorile su jedan komplet potrošačkog ugovornog prava koji će i osnažiti povjerenje potrošača gdje raste digitalno tržište, ali istodobno ograničit će se fragmentacija tog prava u državama članicama. I konačno ove dvije direktive pojašnjavaju obveze posrednika i onemogućavaju to da prodavači mogu pravne lijekove e, koristiti protiv prethodnih e, dionika u lancu opskrbe. Dakle, još jednom radi se o e, odgovornijem lancu opskrbe. Hvala. Hvala. U ime EPP-a zastupnica Medel. ne treba da se mesi. E, gospođo povjerenice, e, često govorimo da se Evropska unija ne smije miješati, da nije potrebna, e, ali ipak Europsku uniju gleda cijeli svijet. U, s obzirom na konkurenciju Kine i Amerike moramo biti ujedinjeni moramo imati pravo u kojima štitimo potrošače. U digitalnom svijetu e, kad e, recimo imamo reklamaciju e, do sada nismo bili zaštićeni. Milijuni potrošača su imali problema sa svojim pretplatama. Većina nije znala kome se obratiti kao izvjestiteljica za pučena u odboru za potrošače. Mi smo se zato borili. Sada znamo kome se obratiti ako trebamo biti obeštećeni za robu koja ima grešku. E, sada imamo jednu direktivu koja je primjer ambiciozne Evropske unije koja štiti svoje građane i potrošače i na digitalnom području. Bardzo w imieniu socjalistów i demokratów pani poseł Virginie Rozier. Hvala, Rozier. Hvala predsjedniče. Ja pozdravljam ovaj važan rad izvjestitelja u ovoj direktivi ovaj tekst je e, veliki napredak i za potrošače i e, trgovce. E, tu su zaštićene i nova korištenja i novi proizvodi. Moramo imati jednostavna pravila koje građani razumiju i u prodaji i e, u isporici digitalnog sadržaja. E, e, vrlo je pozitivno da obuhvaćamo i fizičku robu. Moramo zaštititi potrošače na području opipljivih dobara E, ovaj tekst o digitalnom sadržaju to je važna direktiva jer će uskladiti europska pravila gdje još uvijek e, e, gdje nemamo ni nacionalnih propisa. Moramo pozdraviti i činjenicu da imamo sporazum koji će imati homogeni okvir za digitalnu robu i proizvode imamo i e, e, ugovore koji štite e, potrošača koji kupio određenu robu, ali koji štiti i njegove osobne podatke. Digitalno tržište je vrlo važno i na njemu trebamo zaštititi potrošače i proizvođače. A za ECR govori gospodin Dalton. Zahvalio bih našim suizvjestiteljima na suradnji. Ovo će olakšati život e, našim sugrađanima i tvrtkama. Mi smo bili prva zemlja koja je uvela ovo zakonodavstvo, dok postoje države članice koje uopće nemaju ove propise. Ne možemo se istovremeno oslanjati na stare uredbe. Danas se e, milijuni ljudi svakodnevno povezuju sa internetom e, i potrebna su nova pravila koja će zaštititi jednaku razinu potrošača bez obzira na kupljenu robu. To je također dobro za tvrtke, za tvrtke koje pružaju digitalne usluge, a omogućit će da ljudi lakše otkazuju ugovore. Imamo primjer francuskih e, novina koji omogućuju vrlo laku pretplatu ali tada traže da se otkazivanje ugovore vrši putem pismene komunikacije. To će se izmijeniti. Ukoliko ovo bude išlo na ruku tvrtkama i građanima, moj klub će ovo podržati. Hvala vam. U ime kluba ALDE zastupnica Čaranzova. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, gospođo povjerenice, mislim da možemo biti zadovoljni sa ova dva vrlo važna potrošačka dosjea Povećali smo evropska jamstva i za robu kupljenu na internetu. Ja sam također e, podržala dakle dokazivanje i produživanje dakle jamstava na dvije godine. Također podržavam ovo jamstvo bez ikakvih uvjeta sa šest mjeseci na jednu godinu. Za mene je to vrlo važan korak e, u zaštiti potrošača. Potrošači trebaju graditi bolje i sigurnije proizvode. Koliko vaš proizvod ne može raditi barem godinu dana, onda ne bi trebao biti na tržištu. Najvažniji dio ova dva dosjeja jest da nas približavaju zajedničkim jedinstvenim pravilima za zaštitu potrošača. Na taj način će i potrošači i proizvođači značiti, koja su pravila na snazi da su ona, da se ona svugdje primjenjuju, da se primjenjuju na svu prodanu robu, to je od ključne važnosti za jedinstveno tržište. Hvala. U ime kluba FDD Marko Zulo. Hvala vam. Da bi i elektronska trgovina rasla, mora se, mora se poraditi na zaštiti potrošača. Oni moraju uživati ista jamstva kao na koje uživaju kada kupuju izvan interneta. Sa ove dvije direktive se postojeća zaštita povećava. Također ne uvodimo ovdje dodatnu administraciju za srednje i mala poduzeća koja trguju na internetu. Na taj način će kupac moći zatražiti da se proizvod popravi ili da se zamijeni. Također moći će izmijeniti ugovor i dobiti bolju cijenu. Međutim, moramo zaštititi prava malih i srednjih poduzeća i malih prodavača. Troškovi za popravak ili zamjenu uređaja mogu biti jako visoki i neproporcionalni u odnosu na moguću zaradu. Danas crno na bijelo ovdje stoji da netko tko kupi digitalnu uslugu ima, uživa ista prava kao netko tko kupi materijalnu robu. Dakle, tko skida, kupuje muziku na internetu, imat će ista pravila kao da je kupio CD ili DVD. Ukoliko e, skidanje sadržaja ne uspije ili je loše kvalitete, imat će pravo na naknadu ili zamjenu. I to je nešto što će biti otporno i u budućnosti. To vrijedi za društvene mreže, za e, dakle usluge za trenutačnu razinu poruka i slično. Ljudi moraju imati najveći mogući stupan zaštite bez obzira na, činjenicu na, koju tehnologiju koriste. Hvala lijepa. Zastupnica Tročinski u ime kluba ENF. Hvala predsjedniče, gospođo predsjednice. Internetska prodaja E, je e, e, zauzela velike razmjere i to je od značaja za razvoj svih poduzeća, uključivo mala i srednja poduzeća. Međutim, došlo je i do narušavanja konkurencije zbog velikih platformi Apple, Google i sličnih, jer nije bilo adekvatne zaštite potrošače. Stoga moramo zaštititi potrošače Imamo jasne sada definicije e, e, digitalnog sadržaja. Moramo imati e, jasne uvjete kupoprodajnih uvjera. Moramo imati uvjete trajanja robe koje se tiču i potrošača i proizvođača. uravnoteženost zakona Um, je vrlo važna. To je dobra vijest da ćemo to sada imati u Europskoj uniji. Um, time ukidamo granice na području digitalnog tržišta. Te granice su postale nepotrebne. Hvala vam. Zastupnik kolegaš. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, svakog dana milijuni građana pristupa digitalnim sadržajima, potpisuju za njih i nekakve ugovore. Međutim, u nekim državama članicama nema jasnih pravila kada je riječ o kupovini digitalnih usluga. Također imamo različita pravila koja se primjenjuju na online i offline trgovinu. Ovim paketom jačamo prava potrošača, primjenjujemo zajednički okvir, dakle na potrošače i na dobavljače. To će naročito zaštititi mala i srednja poduzeća. Uklonit ćemo ovdje glavne prepreke koje su povezane sa ugovorima koje otežavaju prekograničnu trgovinu. To također znači veću pravnu sigurnost. To se odnosi dakle i na proizvođače i na potrošače. Zadovoljan sam zato što to su se zaštitila postojeća prava potrošača. To je primjerice bio slučaj sa Portugalom. Imali smo ovdje naprednije zakonodavstvo i ići na, na nižu stopu zakonodavstva za nas jednostavno ne bi bilo prihvatljivo. Ovo je Europa građana kakvu želimo i ona mora štititi i jamčiti prava. Hvala lijepo, zastupnica Lucy Anderson. Hvala lijepo. E, govorimo o direktivi koja se tiče prodaja usluga. Ona je jako dobra za potrošače i za one koji prodaju ovu robu. Kao što je već rečeno, nova pravila će se odnositi i na software. Ovdje prije svega, prije svega mislim na osvježavanje dakle, softvera ugrađenog u telefone. Članak 14 također predviđa zamjenu i popravak robe. To bi trebalo biti besplatno. Puno su tu još drugi dobri, dobri članovi, primjerice članak 20 koji govori o informiranju potrošača o njihovim pravima. Također tu je odgovornost proizvođača iz članka 17. Nadam se da će se ovo u budućnosti moći još više poboljšati. Na koncu države članice će moći poboljšavati direktivu, dakle naročito kada je riječ o teretu dokazivanja, te zaštiti dakle prava da se roba vrati. Ovo je zaista direktiva koju vrijedi podržati to će mi biti zadovoljstvo. Hvala vam. Zastupnik Antonas Goga. Hvala. Ja bih e, čestitao kolegama koji su naporno radili da bi postignuli ovaj cilj. Mislim da je ovo za nas jako važno, te je također važno za Europsku uniju i jedinstveno digitalno tržište. Svatko ovdje može imati pristupa robi koju želi kupiti. Tu smo harmonizirali pravila. Drago mi je da smo išli tim putem. To će nas dovesti do uspješne Europe. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni u odboru Juri i naporno smo radili da bismo postignuli ovaj rezultat. Zadovoljan sam ovim pristupom potpune harmonizacije kada je riječ o ugovorima koji su vezani uz prodaju ove robe i pozivam i druge da nastave da podrže ove prijedloge na glasovanju. Hvala vam, zastupnica Moze. Hvala vam. Ovo je pobjeda za evropske potrošače. Oni sve više više kupuju preko interneta, na taj način prelaze i granice, dolaze do boljeg izbora, do boljih cijena, ali to često znači da niste sigurni koja prava imate. Sa ovim propisima ćemo omogućiti bolju zaštitu potrošača. će lakše izbjeći neke neugodne situacije, zato mislim da je to sjajno za potrošače. Također, oni imaju pravo na popravak e, ili na zamjenske uređaje ukoliko se njihov uređaj pokaže defektnim. Također, e, to je odgovornost proizvođača u odnosu na potrošače i to je jedno od područja u kojem smo nakon dugo napornog rada dobili sjajne rezultate za naše sugrađane. Još jednom čestitam. Hvala. Zastupnik Rozati. Hvala vam lijepa. Danas raspravljamo o zakonskim propisima koji su izuzetno važni za bolje funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Ja bih e, zahvalio zastupniku Vosu, zastupniku Arimonu na dobroj suradnji. Imamo dva cilja, dakle jednaka prava e, za sve koji žele kupovati robu i usluge kako na internetu tako i izvan njega. A drugi cilj je bio usklađivanje zakonodavstva u Europskoj uniji. Na taj način bi se uklonile razlike. Trenutno kupoprodaja na internetu izgleda različito u pojedinim državama članicama. To znači da ne postoji pravna sigurnost i drago mi je da će se ovo dokinuti. Ali glavni cilj ovih propisa je bolja zaštita potrošača i jako sam zadovoljan što smo uspjeli ovaj cilj, što smo postigli ovaj cilj i molim vas da to podržite na glasovanju. Hvala lijepo. Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Zastupnica Šojdrova, izvolite. Hvala lijepa. Ja ću rado podržati ove propise zato što poboljšavaju prava potrošača također stvaraju uvjete za online prodaju, za digitalne usluge koje predstavljaju veliku mogućnost. Važno također zajamčiti sigurnost, dakle trgovine na internetu, ona treba biti dostupna, propisi trebaju biti jednostavni kako za potrošače, tako i za prodavatelje. Drago mi je da su pronađena rješenja vezana uz neke tehničke zahtjeve, da je došlo do konsenzusa, te možemo preći na glasovanje o ovom sporazumu. Zamolila bih povjerenicu da bude aktivnija u pregovorima s vijećem i vezane uz nepoštenu trgovačku praksu. Hvala vam zastupnica Marija Grapini. domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Hvala lijepa. Drage kolege, ovo je direktiva na koju smo dugo čekali. Njezin glavni cilj je bio razvijanje digitalnog jedinstvenog tržišta. Velika većina malih i srednjih eh, poduzeća i potrošača nailazi na različite kriterije, na različitu kvalitetu na internetu i sada će države članice moći uskladiti zakonodavstvo. Na ovaj način ćemo također pomoći potrošačima kada je riječ o kupovini digitalne robe i usluga. Mnogi od ovih prijedloga su jako dobri. Dakle, kada se govori o tome što se događa kada kupite proizvod koji je koji ima neki problem. Tu su, tu su također predviđeni pravni ljekovi. Glasat ću za ove propise. I dobro je za države članice da usvoje ove prijedloge kako bi razvile digitalno tržište. Hvala lijepo. Došli smo do kraja rasprave. Riječ ima povjerenica. Hvala lijepo. Evo, saslušala sam raspravu i izjave izvjestitelja i smatram da je ovo sjajna mogućnost za Europski parlament da prihvati jedan sjajan rezultat koji će biti dobar za potrošače i za poslovne subjekte. To je upravo ono što je Europi potrebno. U vremenu kada je potrebno da europski građani osjete blizinu europskih politika i odluka. Stoga vas ohrabrujem da svojim glasom podržite ovaj zakonodavni paket i pošaljete snažan signal da možemo odgovoriti na izazove, da možemo zaštititi evropske potrošače i omogućiti da vaši potrošači i proizvođači uživaju dakle, dobrobit digitalnog tržišta. Ovo podrazumijeva i suradnju sa državama članicama kako bi se prenijele ove zakonodavne odredbe u nacionalno zakonodavstvo i kako bi nastavili odgovarati na izazove koje pred nas stavlja jedinstveno digitalno tržište. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Gebhardt. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da zaista sa ovim e, pravom o kojoj ćemo glasati e, koristimo inovacije i na digitalnom području. Imat ćemo naime pravnu sigurnost, pravnu sigurnost za potrošače, pravnu sigurnost za trgovce i proizvođače. To je ja veoma važno pitanje na, područje koje, na području koje se stalno mijenja. A i na te promjene moramo dati odgovore. Mi smo iskoristili prednosti nacionalnog prava, a dali smo i međunarodni pravni okvir za zaštitu potrošača. To je zaštita potrošača na europskoj razini, e, to je zaštita u smislu inovacija. Učinili smo sve što možemo za naše sugrađane e, i vrlo sam e, ponosna i sretna što smo to postigli. Hvala. Hvala lijepa. E, izvjestitelj Aksel Foss ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I još jednom e, zahvaljujem svim, e, svima koji su uzeli riječ. Apeliram na sve u ovom domu da ovaj rezultat u oba izvještaja digitalni sadržaj i prodaja preko interneta da to podrže jer su ova izvješća vrlo dobra. Mi smo, imamo jamstva za, na dvije godine E, imamo potpunu usklađenost, a u drugom e, izvješću imamo jamstvo za e, godinu do dvije godine, što je važno za potrošače. Za digitalno unutarnje tržište je to važno, za pravnu sigurnost, za potrošače i za prekograničnu trgovinu. Stoga bih zahvalio svima koji su sudjelovali na izradi ovog izvješća, a naročito komisiji Paskalu Arimonu i Evelin Gebhardt na izvrsnoj suradnji. Hvala lijepa. E, izvjestitelj Paskara Rimon riječ. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, uvaženi kolege i kolegice, e, pet točaka E, dvije godine napornog rada, mnogi sastanci, dobri e, kompromisi, e, četvrto prava potrošača osnažena, mala, peto, mala poduzeća će jednostavnije poslovati. Svima zahvaljujem. Molim vas da ovaj tekst poduprete. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu. Hvala lijepa. Eh, uspjeli smo završiti na vrijeme pa možemo početi sa glasanjem. Eh, imamo kratku pauzu do 12:30.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 La seduta è ripresa. Vi informo. Nastavljamo s radom. U skladu sa člankom 187 jedna grupa zastupnika u kojoj obuhvaća barem niži prag će sutra na početku rasprave o paketu za mobilnost podnijeti jedno pitanje vezane uz mogućnost prihvata sljedećih izvješća. Izvješća je o prijedlogu direktive parlamenta i vijeća kojim se izmjenjuje direktiva 2006-2002 kada je riječ o području primjene te dakle bavi se Također tu je direktiva 2014 e, o upućenim vozačima u sektoru cestovnog prometa, odnosno izvješće Kilonen potom izvješće o prijedlogu uredbe parlamenta i vijeća, dakle kojim se mijenja direktiva iz 2006. A kada je riječ o minimalnim uvjetima, o maksimalnim satima vožnje, te dnevnom i tjednom odboru, te uredba 275 iz 2014. kada je riječ e, o tahografu. To je izvješće Van de Kamp. Dakle, to će se sutra objaviti prije rasprave o paketu mobilnosti. Dakle, riječ je o prihvatu ovih e, dvaju rezolucija u skladu sa člankom 187. Passiamo ora alle votazioni. Prelazimo sada na glasovanje. Izvješće Regner o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jornu Dormanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Didje udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvojeno. Ovime se dovršava prvo čitanje u parlamentu. Čestitam izvjestitelju. Relazione Preda, Izvješće Preda, protokol uz euromediteranski sporazum između EU i Izraela, pristupanje Hrvatske, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto Zatvaram. Usvaja se. Čestitamo izvjestitelju. izvješće Mekalister o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana. Nisam dobio nikakav pisani prigovor, te u skladu sa člankom 113. stavak 6. ova se preporuka smatra usvojenom. Hvala lijepo i čestitke gospodinu McAllisteru. I izvješće Ulskog, ukidanje pomicanja sata. Imamo prijedlog za odbacivanje prijedloga komisije. Amandman 34-33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Želite provjeru? Evo provjere. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Prijedlog se odbija. Prelazimo na zakonodavni tekst. je nadležnog odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo o izvješću. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Tekst je usvojen. Čestitamo izvjestiteljici. Izvješće Buzek o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije. Prvo glasujemo o privremenom sporazumu. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Izjava komisije. Amandman 201. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje parlamenta. Izvješće Buzet Buzek unutarnje tržište električne energije, privremeni sporazum, amandman 187, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Izjave komisije 188 koje je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Ovime se dovršava prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Petersen, Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora, pri, privremeni sporazum, amandman 92, pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se čestitke izvjestitelju, ovom je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće za NATO, pripremljenost na rizike u sektoru električne energije, mama 63, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Ovime se dovršava prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo gospodinu Zanonatu. Izvješće Boni, označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Prelazimo na amandmane odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Na, na, amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 36. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 39, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Il voto Zatvaram. Usvaja se. Imamo 41 dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvaram. Odbija se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasovanje, članak 3, stavak 1.7. točka 7. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 21, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Testo è approvato. Usvaja se, ne razmatra se 63. 22D, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Ne razmatra se 65. Ramamo 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Voto chiuso. Zatvaram. Usvaja se nerazno se 66. Amandman 67. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. E Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amalno 68 u tri dijela sve poimenično glasovanje. Prvi dio, otvaram glasovanje. chiuso. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se treći dio. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Amandman 69 koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 70 koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Anom 71, pomjenično glasovanje, otvoren glasovanje. Voto je chiuso. Zatvaram. Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? Želite provjeriti 43? Dobro. Izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 75, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbija se 49, otvoren glasovanje. Došlo do pogreške krivo sam rekao. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 73. Poimenično glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Adama 60 pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 13. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne razmatra se 61. Konačno glasovanje prijedlogu, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Tekst je usvojen. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo kolegi Boniju. Izvolite. Hvala lijepo. Pozivam se na članak 115 e, kojim se predviđa da moramo transparentno raditi. Od 11. veljače imamo nova pravila za transparentnost e, kod izrade izvješća od sinoć kada smo nastavili s radom. Započele su snažne, snažno lobiranje od strane industrije, te bih e, vas zamolio da nam pojasnite što se dogodilo. Je li moguće da se na uvječnici lobira, a istovremeno novinari ne mogu ući? Također imam još jedno pitanje. Imali smo prosvjednike koji su došli ovdje, željeli su se s nama susresti, a mi ne možemo prihvatiti da se osobe koje eh, pozivamo ovdje da, da, da trpe bilo koji način uznemiravanja. Da, eh, javno smo apelirali da se, da ne dolazi do miješanja u aktivnosti parlamenta. Prelazimo na glasovanje o izvješću VOS o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Imamo prijedlog za odbijanje prijedloga komisije. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. il voto è chiuso zatvaram la proposta è respinta prijedlog se odbija c'è una c'è una mozione di 38 deputati imamo 38 potpisa zastupnika dajem riječ zastupnici Regner Hvala lijepa. Govorim u ime 38 i više zastupnika. Prije svega hvala lijepo svima koji su radili na zaštiti kreativaca i umjetnika. Nažalost, direktivu je potrebno dodatno urediti. Prošlog tjedna je stranka našeg izvjestitelja javno objavila da direktiva nije dovoljno jasna kada je riječ o filterima. Oni su rekli da će izbjeći ove filtere kada je riječ o provedbi zakona u Njemačkoj. 200.000 tisuća ljudi izašlo je na ulice, 5 milijuna potpisalo peticiju. Dozvolite da vas podsjetim na naslov ove direktive. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu. Naša je dužnost eh, da se popravi ono što izaziva zabrinutost na europskoj razini, a ne ono što se treba riješiti na nacionalnoj razini. Zbog ovog, zbog tražim vašu potporu da se direktiva otvori za amandmane i tražim da se glasuje o ovim amandmanima koji su mnogi od nas potpisali. Koliko izvjestitelj ne želi ništa dodati, možemo preći odmah na glasovanje. Dobro. Onda stavljam na glasovanje zahtjev zastupnice Regner. Otvaram glasovanje. Dakle, stavljam na glasovanje prijedlog kolegice Regner to je da se glasuje o amandmanima. Je li jasno o čemu glasujemo? Pita predsjednik. Vidim neku zbunjenost u klubovima. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Bene, voto è chiuso. Zatvaram. Prijedlog se odbija. Prelazimo sada na privremeni sporazum. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Passiamo a votare la dichiarazione della Commissione. Prelazimo na izjavu komisije. Tko je za? Protiv? suzdržani, jednaka većina usvaja se. La prima lettura del Parlamento la maggioranza era chiara la Pa bila je jasna većina, kaže predsjednik. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo zastupniku Vosu.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 Chiuso. Zatvaram. Usvojeno. Čestitamo još jednom zastupniku Vosu i zastupnici Gebhardt. Votiamo la relazione Arimon. Izvješće Arimont, ugovori o prodaji robe, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. voto Zatvaram. Usvojeno. Ovim je dovršeno prvo čitanje u parlamentu i čestitamo zastupniku rimunu. Izvješće Engstrom, ribolov u području sporazuma o GFCM-u. Glasujemo o prijedlogu komisije. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Ispričavam se, kaže predsjednik, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje, imate pravo. Il voto è Zatvaram. Testo je Usvaja se. Izjava komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo zastupnici Engstrom. Izvješće Valean, usklađivanje obaveza i izvješćivanja u području politike okolišu, Otvaram glasovanje. Amandman 51. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo zastupnici Valean. Izvješće Deli. Posebna pravila najveće dopuštene dopuštenoj duljini za kabine. Privremeni sporazum. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Čestitamo zastupnici Deli. Izvješće GIL, referentne vrijednosti. Izvolite. Imate riječ. Uh, Hvala, zamolila sam trenutak za reći nešto o održivim mjerilima i zakonodavstvu koje se time bavili. Prema OECD-u 6,4 milijardi eura je potrebno diljem svijeta kako bi naše gospodarstva postala više održivima i ograničila globalno zatopljavanje na dva stupnja. Imajući to na umu, ovo izvješće uvodi dva nova oblika mjerila, potičući investicije da ih se usmjeri prema onima koji se kreću u smjeru dekarbonizacije. Dakle, smanjuje se odnosno obvezuje sve upravitelje mjerilima da e, jasno razotkriju kako se usklađuju sa potrebnim kriterijima. Ovaj ovdje koncept ima doista više slojeva, no neki koncepti poput raznolikosti se vrlo često zanemaruju. Sjećam se da prvi puta kada sam u ovoj vječnici govorila o tome bila s predsjednicom Nicole Fontaine. 20 godina kasnije ona je i dalje začuda jedina ženska predsjednica ovog doma što je doista šokantno. Mi tvrdimo da smo globalni vođe što se tiče jednakosti. Na mnoge zastupnice u ovom domu postaju ministrice, povjerenice, premijerke. No ovih 20 godina nismo imali niti jednu predsjednicu komisije, niti jednu predsjednicu Europskog parlamenta i niti jednu zastupnicu koja bi vodila neki veći klub zastupnika. Vrlo je vjerojatno da će ovdje biti i u sljedećem sazivu, ali potaknula bih ovaj dom da se pobrini, da se pozabavimo ovom nepravdom. Vjerodostojnost parlamenta o tome ovisi. Poput klimatskih promjena, to je jedna utrka u kojoj možemo pobijediti. Možemo nadići rodnu nejednakost i naš politički sistem učiniti održivim i raznolikim. Zamolila bih ovaj dom još samo par sekundi, s obzirom da je ovo možda moja posljednja plenarna Zastupnice Gil, hvala lijepa, kaže predsjednik. Imamo ovdje predsjednice klubova, tu su kolegice Zimmer i Keller. Prelazimo na glasovanje. Onorevole Gil, per favore. Kolegice Gil, molim vas lijepo.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 Zatvaram glasovanje. Usvojeno ovim je dovršeno prvo čitanje. Čestitamo kolegici Gil. Zastupnik Arimon, posebne odredbe za cilj Europske teritorijalne suradnje. Dajem riječ izvjestitelju koji je zatražio riječ. Izvolite zastupniče. Gospodine predsjedniče, u mnogim skupovima smo razgovarali o ovom tekstu. I velika većina ovog parlamenta i jednoglas je, eh, je dovelo do toga da imamo program poput interega, Interreg je suprotno od onog eh, što se događa u Brexitu. To je prekogranična suradnja. Evropske kase investiraju zajedno i rješavaju probleme. Svima koji su sudjelovali zahvaljujem i želim se da u sljedećem sazivu e, dobijemo ono što smo zaslužili. Glasujemo sada za dovršetak prvog čitanja. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čestitamo zastupniku Arimonu. Temeljna prava osoba afričkog porijekla, prijedlog rezolucije odbora LIBE, stavak 8, amandman 1, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Voto je chiuso. Zatvaram. Odbija se stavak 11, amandman 2, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Glasujemo sad o cijeloj rezoluciji, poimenično glasovanju otvoren glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Tekst je usvojen. Prelazimo sada na izvješće Kof od Niedermayer. Ovo je jedno dugo glasovanje, te vas molim da podižete ruke. To izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja